liebe Kollegen, sehr geehrte Gäste. Dragi kolege, dragi važani zastupnici nacionalnih pamenata. kao zamjenik e, predsjednika pod odbora za sigurnost i obranu mi je velika čast vas pozdraviti danas ovdje u našem parlamentu. Nažalost je naš predsjedavajući Elmar Brok bolestan i zamolio me da ga ispričam. Budućnost europske e, obrambene politike je od najvećih značenja za Europsku uniju i za zemlje članice Europske unije. Ne mogu se zamisliti bolju pripremu nego zajedničku raspravu s vama kao zastupnicima nacionalnih parlamenta koji u ovom području igraju važnu ulogu. Uvjeren sam da će vaše prisustvo danas ovdje i vaš doprinos biti od iznimnog značaja za stvaranje koherentne zajedničke vanjske i sigurnosne politike. No dopustite mi da vam prvo izložim zašto je europska obrambena politika toliko važna kako bi odgovorili na zabrinutosti, nade i očekivanja svih građana Europske unije te kako bismo potakli danji razvoj unije. U kojem god dijelu Europe živjeli, pa čak i u najbogatijim državama članicama Europske unije, su građani ujedinjeni u zabrinutosti oko toga kako se svijet mijenja, koje su izazovi pred nama koji stavljaju u pitanje naš, e, naš prosperitet i našu sigurnost. Najrealniji problemi se nalaze odmah do granica Europske unije i utječu na svakodnevni život naših građana. Na primjer, na istoku možemo primijetiti sve jaču Rusiju koji pokazuje svoju snagu tako što demokracije e, potiskuje tako što stvara pritisak dakle, unutar same Rusije, a i izvan na susjedne zemlje. Zatim imamo ono što se dogodilo u arapskom proljeću, što je sad došlo do, eh, do razmirica između liberalnih strujanja i radikalnih islamističkih strujanja. Europski građani se obraćaju nama u nadi da ćemo mi kao političari odgovoriti na ta pitanja i da ćemo održati njihov standard života, njihovu sigurnost i da ćemo isto tako se pobrinuti za njihovu budućnost. To je dalo dodatnu dinamiku u našoj vanjskoj politici koji se temelji na inovacijama iz e, ugovora iz Lisabona koji nam dopušta da e, društveni i gospodarski napredak konsolidiramo tako što zastupamo na globalnoj razini naše interese i naše vrijednosti kako bismo još dodatno potkrijepili našu vanjsku i sigurnosnu politiku, kako bismo dodatno izgradili naše kapacitete, nam je potrebna veća koordinacija, veća dosljednost, koherencija i europska solidarnost. No to prije svega e, podrazumijeva da postoje zajedničke kapacitete na području vanjske i sigurnosne politike kako bismo odgovorili na krize i kako bismo nadzirali e, procese demokratizacije. Upravo zbog toga je rasprava o europskoj e, obrambenoj politici nešto što stoji u središtu sastanka Europskog vijeća u prosincu. No, ponajprije isto tako treba reći da sada, toliko godina nakon završetka hladnog rata, želimo stvarno isto tako konzolidirati e, europske proračune za obranu. A paradoksalno je to da su e, se operacije za naše e, skupine s druge strane povećale. To znači da dok se ulaganja u e, kapacitete za obranu e, trenutno nalaze u padu, je pak potražnja naših, naših kapaciteta se povećala. Mi smo uvjereni da su naši vojnici koji se izlažu riziku u ime svih građana Europske unije, e, osobe koje zadržavaju našu potpunu podršku. A osim toga je zbog e, gospodarske krize došlo još i dodatno do alarmantnih ušteda i rezova u pojedinim proračunima. A najalarmantnije je to što se ti rezovi sada odvijaju na jedan u potpunosti nekoherentan način. Postoje neka neki bilateralni i minimalni projekti koordinacije tih rezova, ali zapravo se većina rezova odvija u potpunosti bez ikakve koordinacije, samo zato da bi se zaustavilo proširenje rupa u pojedinim proračunima. Ta je situacija opasna, isto tako i bespotrebna. Ta situacija je opasna zato što globalni kontekst od nas zahtijeva da imamo određene kritične sposobnosti na području obrane, a isto tako je besmislena zato što ugovor iz Lisobona nam pruža instrumente koji će dovesti do boljeg pristupa što se tiče koordinacije i e, koherentnosti naših obrambenih kapaciteta okvir koji nam daje ugovor iz Lisabona želimo u potpunosti iskoristiti kako bismo osigurali koordinaciju diljem Europske unije i kako ne bismo izgubili još više kritičnih kapaciteta prije svega kada e, gledamo strateške e, strateške instrumente poput e, komunikacijskih sustava ili satelita. To su dakle to su dakle oni elementi koji čine kontekst ovog sastanka Europskog vijeća u prosincu. No dopustite mi da još i na, u ovom trenutku se osvrnem na neke kritične točke koji moraju biti dio naše rasprave. Na političkoj razini bismo trebali imati putoka sa jasnim vremenskim okvirom za duboku detaljnu koordinaciju na području obrane. Provedba jedne stalne i strukturalne suradnje kao i dodatno korištenje onih koji su e, voljni e, sudjelovati u tome bi se trebalo poboljšati. Trebamo isto tako i raditi na boljoj e, bazi što se tiče tehnologije i ulaganja na području obrane, te to područje isto tako treba podržavati. Sve te ideje će ići na korist kako EU tako i NATO savezu. Europska unija je uvjereni podržavatelj suradnje između Europske unije i NATO saveza kako bismo pojačali naše transatlantske odnose, a kako bismo isto tako se međusobno jačali i bili spremni nositi se sa novim izazovima. Dopustite mi isto tako da kažem da sam e, jako nezadovoljan što od nekih ministra obrane i od nekih predsjednika vlade, čujemo sada da ne bismo trebali u prosincu biti toliko ambiciozni zato što se europska javnost ne zanima za strukturnu suradnju i za borbene skupine. Naravno da se europska javnost ne zanima za takve tehničke detalje, no ipak unatoč tome se političari moraju baviti s tim pitanjem kako bismo naše rješenje za zabrinutosti naših građana. Isto tako sam razočaran zato što ne vjerujem da se građani Europske unije ne zanimaju za vanjsku politiku i za situaciju u svijetu u kojem živimo. Ako razgovaramo sa, ili kada razgovaramo sa građanima Europske unije, onda možemo vidjeti da su oni itekako zabrinuti zbog regionalnih e, sukoba, zbog raznih e, zabrinutosti. Oni znaju da, naf, da njihov benzin stoji više ako se rašire sukobi na Bliskom istoku. Znaju da će se povećati cijene mobitela ako, na primjer, Kina otkupljuje sa velikom brzinom e, sirovine u Africi. Isto tako znaju da su njihova djeca u opasnosti ako, ako se vojnici moraju odaslati na borbena područja poput Afganistana i drugih zemalja. Isto tako znate da će europska javnost biti jako, za, e, jako se zanimati za to ako k nama pristiže sve veći broj izbjeglica. I to znači da moramo rješavati takve vrste pitanja i sukoba na licu mjesta. Mi svakodnevno raspravljamo o tome i vidimo da dolazi do e, promjene na globalnoj razini koju zahtjeva i veću suradnju na europskoj razini. Znamo da ti europski građani bolje razumiju tu e, promjenjivu situaciju nego što mi to inače mislimo. I e, ako svakih šest mjeseci se sastajemo, u okviru dakle, parlamentarnih zastupnika ili pak ministra obrane, onda znamo da je i to nešto što doprinosi rješenju. Na taj način možemo zajamčiti da ćemo stvarno ostvariti dobre rezultate na području europske vanjske sigurnosne politike. Naši čelnici države i vlada moraju shvatiti svoju odgovornost e, ozbiljnim i moraju u prosincu tijekom sastanka donijeti važne odluke. Oni moraju djelovati kako bi smo odgovorili na globalne izazove i oni to moraju učiniti na zajednički ujedinjen način ako žele imati utjecaj na ovaj globalni svijet koji se sve brže mijenja. Hvala vam, dragi kolege. Ja očekujem i nadam se vrlo dobro raspravi sa zastupnicima svih 28 zemalja članica Europske unije. Sada ću zamoliti Arnaud Anžona da u ime predsjednika pododbora za sigurnost obranu održi svoj govor. Izvolite. Hvala Andrej, dame i gospodo, uvaženi kolege. U ime pododbora za obranu i sigurnost pozdravljam vas i želim vam dobrodošlicu. Gospodin Kovačev je sve iznio, ja bih samo želio u ovom uvodnom dijelu, podsjetiti vas da je u biti pitanje na koje moramo naći odgovor, pitanje koje si postavljaju i naši sugrađani i slažem se ovome što je rečeno u prethodnom uvodu, to jest da to da je to tema za koju nisu nezainteresirani naši sugrađani i pitanja koja čujemo e, naspram ove krize koja, koja nas, koju doživljavamo i vi koju čujete u svojim izbornim e, jedinicama, dakle to pitanje koje se sistematski pojavljuje bilo da se radi o Mali, o Siriji ili u prošlosti u Siriji, Pitanje je što radi Europa, gdje je Europa? Dakle, postoji pravo pitanje o mjestu koje Europa može i treba zauzeti na sceni međunarodne sigurnosti i obrane. Znamo da su glavne odgovornosti za ovu politiku u državama članicama. Europske institucije su još uvijek i su više mlade kada je ova problematika u pitanju. One su u nastajanju, one postoje, ali osnovna odgovornost je E, na državama članicama i e, glede toga vi igrate apsolutno ključnu ulogu i nužno je da se dobro dogovaramo kako bi to pitanje napredovalo. E, ova borba je borba za koju očekuju naši sugrađani da se borimo za nju i koja proističe iz strateškog konteksta na koji je podsjetio Andrej Kovačev. Ukoliko mi dopustite, samo bih vas želio pozvati vas, e, nacionalne predstavnike, da prije ovog e, savjeta inzistiram na potrebu i promoviranje onoga što već postoji. Naime, brojni su oni koji smatraju da će e, sastanak u prosincu, iako je vrlo važan, nešto što neće imati spektakularan ishod. No u svakom slučaju tom prigodom moramo podsjetiti da Europa nije nepostojeća u toj oblasti. Određene strukture postoje, određena djelovanja postoje, misije i operacije su pod, e, se vode pod paskom Europske unije i evo, prošlog tjedna smo se vratili e, iz Afganistana gdje postoji Europska e, policija, Europske policije gdje ima oko 400 naših ljudi. Želio bih da e, zastupnici više obraćaju pozornosti na te europske misije i akcije koje su najčešće zaboravljene i u nacionalnim parlamentima obiđite te misije, te operacije, pozovite šefove misija i operacija E, da predstave svoj rad u svojim parlamentima. Puno toga možete saznati onome što funkcionira, što možda malo manje funkcionira i ono što uopće ne funkcionira, ali možemo se osloniti na te konstatacije do kojih možemo doći i pomoći da uznapreduje cijelova europska e, cijelova europski stroj i ova politika da ponavljam da je mlada, nova što se tiče politike obrane. E, ja sam svjestan svih e, strogih e, pitanja što radi Europa, gdje je Europa, no podsjećam da je prva i glavna odgovornost odgovornost država članica i onda kada Europa nešto napravi, onda to treba primiti na znanje i to istaknuti. Evo, to je ona poruka koju sam htio u uvodnom dijelu da vam prenesem, no to nas ne oslobađa naših obveza odgovornost i moramo biti također i e, ambiciozni. E, ovaj e, sastanak u prosincu mora biti dosta dobro popunjen. Dakle, tu, je, tu su na tri dijela vidljivost, kapaciteti, industrijski kapaciteti i sposobnost, dakle tu moramo konkretne stvari iznijeti, bilo da se radi o nacionalnim parlamentima i bilo da se radi o Europskom parlamentu, e, postoji određeni pritisak od država članica da se ide u sržavih pitanja, a ne samo da se preleti e, površno e, te teme. Dakle, ovo je tih nekoliko uvodnih rečenica koje sam htio iznijeti. Sad ćemo saslušati Mačaja Popovskog iz službe za, iz Europske službe za vanjsko djelovanje i predlažem da nakon gospodina Popovskog počnemo e, sa raspravom. Hvala. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ovaj današnji sastanak je jako dobra prigoda za sve nas, jer ja to doživljavam e, kao e, pripremni postupak za sastanak prosincu. Ovo ovdje ima puno e, važnih stvari o kojima možemo razgovarati, bilo da se radi o Europskom parlamentu, bilo da se radi o nacionalnim parlamentima. E, ako ništa, ono zbog pitanja suverenosti država članica. Ponekad smo ograničeni pitanjima i razmatranjima o suverenosti i važno je da nam parlament izađe u susret. 2013. godina je bila godina posvećena zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici jer je bilo puno stvari na kojima je radila Europska unija i vijeće će eh, i parlament eh, su urodili brojnim eh, iščekivanjima, no i stanje rasprave je isto tako dosta uznapredovalo u pozitivnom smjeru. Znam da ste vi upoznati sa radom u Europskom parlamentu, izvješća gospode e, Kopa i Galer i na izvješće koje gospodin Brok e, treba podnijeti. E, Komisija komisija i IAS, e, zatim e, vijeće, 11.10. E, će doći do završnog izvješća i tu je isto tako i komunikacija o obrambenoj industriji i tržištu koji su objavljeni u srpnju i time smo pokrili puno toga već no vidjeli smo e, puno e, dobrih e, doprinosa od think tankova i predstavnika industrije i to je bilo od velike koristi, doista. Ja bih najprije želio reći nekoliko riječi o izvješću viskog predstavnika Europskog vijeća i reći nešto o budućem procesu e, koji će uslijediti nakon prosinca. Ne želim rezimirati za vas e, to izvješće jer ono je dostupno. E, ono što su nam države članice rekle o tome poklapa se onim što su rekli Europski parlament i NATO i to je bilo hrabrujuće. Izvješće počinje sa kratkom analizom E, o izmjenama geostrateškog konteksta, e, sve većim geosigurnosnim izazovima, e, smanjenju proračuna u državama članicama, proračuna za obranu, a s druge pak strane Europa ima sve veću ulogu kao dakle u polju sigurnosti i obrane. Dakle, tu je velika rasprava koja e, slijedi pred nama na najvišim razinama. Izvješće sadrži tri dijela, e, učinkovitost i vidljivost, e, CDP, industrijska osnova, no mislim da postoji jasan, da je izvješće jasno. Dakle, Europska unija mora raditi na tome da zaštiti svoje vrijednosti, moramo biti u stanju djelovati kroz e, zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku koju želimo biti vjerodostojni i u tom smislu moramo imati na raspolaganju sredstva i e, moraju se države članice obvezati na doprinos. E, prava industrijska osnova je potrebna za to. Dakle, prenijeti našim sugrađanima to sve jeste veliki izazov i na e, čelnicima jest da uvjere, da objasne i uvjere našu, naše sugrađane da obrana nije luksuz niti nešto nepotrebno. To je nešto na čemu moramo stalno raditi, ulagati, ne samo financijski. Mislim da bi europski čelnici u prosincu mogli da se pozabave temeljnim pitanjem političke volje o e, širenju e, obrambenih sposobnosti i problemu sve manjeg ulaganja u obranu. Dakle, siguran sam da će e, se pojaviti prave prigode za to. I također se trebamo postarati da se upotrijebe pravi potencijali europske obrambene e, politike koji su, industrije koji su često podcijenjeni, ali tu e, ima e, stotinu milijardi dolara godišnje koji i 400 tisuća radnih mjesta u toj obrambenoj industriji. To ne smijemo zanemariti. Izvješće od visokog predstavnika također e, se bavi pitanjem o e, velikoj raspravi zadnjih nekoliko godina koju bilo koja gdje se radi o tome da li Europska unija treba novu europsku strategiju i tu mogu citirati sam tekst gdje kaže e, da u nadolazećem procesu, proces koji slijedi nakon prosinca, države članice žele početi na jasnom definiranju e, sve, većeg, sve veće uloge i stupanja na snagu ovlasti od, e, koje pristječu iz Lisabonskog e, ugovora. Znam da u ovom domu znam da samo ime nije važno, ali razmišljanje o strateškoj ulozi je važno i ukoliko se države članice slože s tim, moći ćemo početi raspravu o tome. Što će se dalje dogoditi? Spomenuo sam nekoliko pripremnih e, skupova, rasprava u vijeću, ministre vanjskih poslova i ministara obrane. Oni će posvetiti veliku pozornost 18. E, i 19. studenog e, pitanjima sigurnosti i to će 13. studenog će se sastati šefovi obrana e, i e, odbor, glavni odbor agencije će se 11. sastati također. No, Uobičajeni ishodi Europskog vijeća su takvi da se usvajaju zaključci koji pokrivaju e, ona tri spomenuta dijela o kojima će se raspravljati, no to je isto tako i prigoda za šefove država i vlada da raspravljaju o dakle, da raspravljaju o tim ključnim pitanjima. Dakle, već je pripremni rad započeo za ministarski sastanak i za e, sastanak vijeća. Uvijek postoji i e, rizik jer znamo da e, stopa uspjeha E, takvih sastanaka e, najčešće je oko 50% ukoliko dođe do neke iznenadne krize, bilo da se radi o financijskoj ili nekoj drugoj krizi, postoji opasnost da taj sastanak bude zasjenjen tim drugim događanjima, no e, u svakom slučaju važno je da dođe do te rasprave i plan je takav da se u prosincu počne o, s raspravom o sigurnosti i obrani. Jako je važno da se postaramo da rasprava ne bude samo jedan u nizu događaja. Gospodin mhm. Danjon je s pravom rekao da možda neće biti spektakularnih e, rezultata u srednje, u kratkoročnom razdoblju, ali ako se postaramo da sigurnost i obrana budu na e, agendi naših e, čelnika, onda ćemo započeti taj proces i možemo se ponadati da će nam Europsko vijeće dati određeni broj zadataka i visoki predstavnik e, Europske službe za vanjsko djelovanje da će nam poslijediti e, izvješća o e, djelovanjima i daljnjem razvoju agencije i obrambene industrije i tržišta obrambene industrije te e, će nam Europsko vijeće dati, zakazati sastanak e, nekad u dogodnoj budućnosti, ne znam točno kada, o tome se treba još odlučiti kako bi e, čelnici mogli da vide na kako napreduju stvari. Dakle, završno izvješće visokog predstavnika sadrži plan o dugo trajnoj suradnji u na polju sigurnosti i obrane. Naravno, to treba još uvijek još razjasniti, ali ako možemo pretpostaviti da će biti određeni zadaci koji će na neki način predstavljati taj e, program e, rada, možemo se postarati da obrana i sigurnost postanu stalna tema razgovora na sastancima čelnika država i vlada. Evo sada ulazimo u završnu liniju prije sastanka vijeća. Mislim da postoji e, sloga oko toga da ovo ne treba biti samo jedan od događaja, već glavni ono što je predloženo i što se nalazi na stolu nije možda toliko ambiciozno kao što bi netko htio, ali isto tako i uloga e, samog Europskog parlamenta da bude ambiciozniji nego što su drugu, drugi i da bude glasniji od drugih. E, možda neće doći do revolucionarnih pomaka, ali sigurno nije u pitanju tapkanja na mjestu. Dakle, tu e, se ostvaruje određeni napredak e, i još su veći napred, napreci e, vidljivi u skorijoj budućnosti. Dakle, kad se podsjetimo na početak rasprava početkom godine, tekuće godine, vidimo da smo već prevalili veliki put i tu je jasna i pozitivna e, dinamika koju sam već na samom početku spomenuo. Dakle, ono što nam je potrebno jeste da se obvežemo, da si e, države članice preuzmu na sebe e, jasne, jasne elemente, jasne zadatke, jer bez toga mislim da nećemo daleko doći. I evo, zaključno želim vam zahvaliti na vašoj podršci, podršci Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta u ovom radu. Hvala velika. Hvala, gospodine Popovski. E, Nasprot onome što vam bitno rekao, sada ćemo poslušati gospođu Claude François François Arnoux, e, šeficu Europske agencije za obranu, jer ove dvije e, službe su e, u uskoj vezi sa konkretnim sastankom u prosincu i pretpostavljam da oni koji su tražili, koji se javili za riječ, da se žele izjasniti u vezi sa tim sastankom, tako da bilo dobro da imamo kompletnu viziju tog sastanka, dakle da poslušamo i ono što će nam agencija reći prije nego što započnemo s raspravom. Imate riječ, kolegice. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala Arno. E, najprije dopustite da vam se ispričam zbog kasnog dolaska jer smo imali zaslanstvo koje je došlo kod nas u zadnjem trenutku, tako da smo tome morali nazvršiti. Ispričavam se također ukoliko ću ponoviti nešto što je već ranije rečeno, to je nešto što može biti dosadno, ali s druge strane isto tako može biti ilustracija e, konvergentnosti u ovoj oblasti, no što više e, prilazimo tom sastanku Europskog vijeća, e, čuju se sve jasnije želje da se čuju neke, da dođe do jasnih poruka, vitalnih i o tome da je, da su obrana e, i zaštita da je obrana vitalno područje, da se E, može nešto ostvariti samo tako što će se maksimalno ulagati u obranu, a maksimalno ulaganje u e, obranu e, to je nešto što se može napraviti suradnjom upotrebom instrumenata koji su stvoreni u okviru Europske unije, djelujući zajedno sa drugim europskim politikama i stalnim angažmanom, kao što ste vjerojatno rekli prije mene, stalnim angažmanom šefova država i vlada. Dakle, oni moraju stalno da se vraćaju na zacrtane prioritete i orijentacije koje su odredili za različite institucije i strukture Europske unije. Dakle, odgovornost šefova vlada i država jest sigurnost sugrađana i upotreba oružanih snaga i e, mi smo tu, dakle, u samoj žiži njihove odgovornosti i jako je važno da im se pruži prilika da o tome raspravljaju i u okviru Europske unije, tijekom Europskog, sastanka Europskog vijeća, mnogi to rade u okviru NATO-a, tu mora doći do konvergentnosti, ali isto tako moraju shvatiti da u okviru Europske unije, tijekom te rasprave, e, da se uvidi da je to mjesto gdje se može e, pomiriti njihovi e, gospodarski i političke obveze i način na koji će se baviti tim prioritetima e, koje žele dati obrani. I oni su jedini koji mogu e, arbitrirati po pitanju obrane i osnažiti nešto što je dosta teško predstaviti javnosti, a u tom polju ste vi puno kompetentni od mene. Dakle, dodatno raditi raditi na e, vojnoj akciji, odnosno treba e, jasno staviti do znanja da se može raditi na prevenciji maksimalno i na zajedničkom radu pravne države, obučavanja, podupiranja institucija i tako dalje. To je od ključnog značaja, ali postoje neke situacije kad nema drugog izbora nego upotrijebiti silu ili staviti jasno znanja da se može e, posegnuti za silom. A za to moramo raspolagati jasnim e, obrambenim strukturama i ništa ne može zamijeniti postojanje e, sile i potencijalne uporabe te sile. A u sklopu tih E, kapaciteta, a mislim da moramo biti zahtjevni što se toga tiče. Dakle, ne možemo si samo reći da e, mi nećemo biti ti koji će prvi e, posegnuti za silom jer možda nužno ne raspolažemo dovoljnim sredstvima za to. Postoje brojne situacije u kojima europljani mogu pokazati i mogu, mogu staviti do znanja da mogu pokrenuti akcije, ali do toga ne dolazi E, u razgovorima koje sam, sam imala u svom prethodnom angažmanu sa Sjedinjenim američkim državama e, dosta je bilo frapantno. Dakle, Europska unija mora biti ta koja će prva e, stupiti na scenu i UN isto tako može iskoristiti, to može pomoći i Ujedinjenim nacijama. Dakle, to je nešto što je ključno, jer sad je žuran trenutak, bitno je moći konkretno djelovati. Ja neću ponavljati ono što je vjerojatno već prethodno rečeno, jer smo svi toga svjesni. Dakle, svjesni smo da poruke dolaze od naših glavnih e, partnera, s druge strane Atlantika, dakle, e, da e, naravno mora biti jasno da nema nikih razmimoleženja između onih obveza uh, uh, u okviru NATO-a, dakle da mi očekujemo od Amerikanca da će oni biti taj security provider i uh, da ćemo zajedno raditi na pitanjima sigurnosti i obrane. Ono što smo mi uradili kao Europska agencija za obranu i što je Catherine Ashton u svom izvješću stavila u svojstvu visoke predstavnice, ali istovremeno i šefice Europske službe za vanjsko djelovanje, odnosno za obranu. To je bilo napravljeno u cilju konkretiziranja te poruke i stvoreni su konkretni programi kojima je cilj da e, riješe neke flagrantne nedostatke kako bi se moglo bolje surađivati i e, pokrenuti e, programe određene programe. Mače je već spomenuo te programe, tu su opskrba gorivom u zraku, svi znamo da je to jedan od jedan od ključnih problema i SAD države e, tijekom e, nedavnih operacija su morali da nam pruže oko 80% te opskrbe gorivom u e, zraku, to je nešto o čemu se raspravljalo u Čikagu na sastanku na vrhu i moramo djelovati po tom pitanju. Ono što se očekuje od Europske agencije za obranu jeste da se djeluje na kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom periodu. Što se tiče kratkog srednjeg roka mogli, bi, mogli smo e, maksimizirati e, svoje djelovanje. E, na primjer, pomogli smo Italiji da e, e, na svojim opskrbnim zrakoplovima Boeing da se poboljša kompatibilnost između njihovih Boeinga i europskih letjelica tako su e, Švedska i Franka zajedno e, surađivale na e, tom programu, a sad pitanje kompatibilnosti tih tri vrste borbenih zrakoplova i italijanskih Boeinga je nešto o čemu se može još raspravljati. 400 M počinje se koristiti, to je opskrbni i opskrbni zrakoplov koji se može koristiti u potrebe transporta. Zatim, e, zadnja stvar, e, cilj je, dakle, dugoročna, dugoročni cilj da imamo e, cijelu flotu zrakoplova koji će imati više funkcija, dakle, opskrba gorivom i transport. Dakle, to su zrakoplovi koje zovemo MRTT, dakle, koji imaju više, više namjenski zrakoplovi sa Nizozemskom smo pokrenuli dakle rad s, e, o tim višenamjenskim zrakoplovima i tražimo da e, određeni programi e, kao ugovor Voyager e, e, iz Ujedinjenom kraljevstvu i djelovanje Francuske na tom polju da, da pomognu. Dakle, akvizicijama. Dakle, to su neke stvari koje radimo u kratkom, srednjem i dugom roku. E, radimo na razvoju te prave flote zrakoplova e, sa e, različitim državama Europske unije. Još jedan program postoji koji nam se čini od temeljnog E, značaja, to, su, to je nešto je lakše reći na engleskom nego na, na drugom jeziku, remotely piloted aircraft system, dakle bez bespilotne letjelice, često ljudi to preode riječu dron, možda je to malo brzo pleto, ali tu se radi o e, novoj generaciji tih bespilotnih letjelica, ta sljedeća generacija će biti e, takva da će oni biti uveliko korišteni i za civilne i za vojne operacije i e, moći će biti upotrebljeni u europskom zrakoplovnom prostoru i to je nešto što je dosta zanimljivo jer se može pozabaviti i uredbama, to je nešto što je nadležnost i pravilima što je e, nadležnost komisije, zatim tehnološki i sigurnosni aspekt je tu također, isto tako e, će se u okviru Europske agencije za obranu moći i obraditi i vojni aspekt toga svega, dakle priprema nove generacije te vrste sustava i da se zajedno radi na uporabi e, trenutnih kapaciteta kojim raspolažu ili kojim će uskoro e, raspolagati neke od država članica. Dakle, i u ovom slučaju se radi na e, različitim aspektima koje Europska unija može spojiti, dakle, uredbe, tehnologija, buduće generacije, sustava, bespilotnih ili drugih i sve to što čime već raspolažemo, čime ćemo uskoro raspolagati. Ono što je također važno jeste i E, svemirski uređaji, dakle sateliti i nova generacija e, komunikacijskih satelita e, za kojima raspolažu vlade i konačno, a jak smo tu je doprinos Europske agencije za obranu skroman, mi smo toga svjesni, a tu se radi o kibernetičkoj sigurnosti i tu moramo poraditi na različitim e, aspektima kibernetičke sigurnosti, a tu se radi o e, obučavanju, zajedničkom e, pronalaženju određenih tehnologija i zaštiti naših stožera u okviru operacija koje vodi Europska unija i to radimo u uskoj suradnji sa e, NATO-om i određenim brojem e, država članica i upravo ako sam e, zakasnila razgovarala sam o tome sa predstavnicima Estonije koji su, a to je jedna od država koja je lider u oblasti kibernetičke sigurnosti u narednim godinama. Dakle, sve će to biti na dnevnom redu glavnog odbora agencije i odluke koje će donijeti ministri e, odbran, obrane e, su važne kako bi mogli šefovi država i vlada dati još taj dodatni postrek e, tim važnim programima. Mimo konkretnih programa mora se isto tako temeljno pozabaviti onim stvarima koje će pomoći horizontalnoj suradnji. Kao što znate, ministri obrane su prošle godine potpisali jedan e, dokument e, o, e, pravilima o međusobnoj suradnji i tu su šefovi vlada i država ti koji mogu omogućiti na nacionalnoj razini provedbu tih kodeksa i tu e, treba imati na umu da su ovi programi, programi koje mora, e, za koje se mora imati na umu i cijen, njihova cijena, a e, uporaba ovih programa je nešto što šefovi država i vlada mogu pokrenuti. Treba isto tako imati na umu različite elemente koji mogu potaknuti suradnju na europskoj razini i sve fiskalne elemente Također postoji jako važan doprinos komisije posredstvom e, komunikacije Dakle, značaj za šefove država i vlada jeste da daju komisiji i službi za vanjsko djelovanje e, i drugim strukturama kao što je Europska agencija za obranu, dakle, postrek da zajedno rade ja ću samo navesti dvije oblasti u kojoj ta, ta suradnja može biti maksimalna, a to su e, istraživanje i tehnologije. To je u brojnim izvješćima, bilo da se radi o Europskom parlamentu ili o nacionalnim parlamentima, to je često e, istaknuto, mi smo došli do ruba situacije u kojoj bismo mogli ugroziti e, svoj tehnološki razvoj i da, da, da izgubimo taj vitalni ključni značaj istraživanja i tehnologije. Dakle, moramo maksimalno pomoći istraživanju istraživanju tehnologiji i to zajedno raditi. Tu postoje e, istraživački programi, ali postoji neki drugi izvori financija, a to je na parlamentu i e, drugim institucijama i vijeću i komisiji da to e, nađu. No, moramo naći sva moguća rješenja da ne ugrozimo e, svoju prednost koja već postoji e, glede e, tehnologije. A kao što znamo svi sve države smanjuju proračun u svom proračunu istraživanje i rad na istraživanju novih tehnologija a to je nešto što, e, što je jako problematično. Još jedan element e, je važan, dakle sve ono što se tiče konkretno industrije, čini mi se da je podrška, potpora industriji nešto što ide posredstvom programa, e, financijskih sredstava i agenda, no postoji i horizont, postoji horizontalna razina, dakle sve ono što možemo zajedno raditi između Europske agencije za obranu i poduprijeti srednje male E, tvrtke, to je od ključnog značaja. E, želim e, privesti svoje izlaganje kraju. Mislim da u Europskoj uniji i u proširenoj europskoj obitelji postoje mnoge stvari na kojima možemo zajedno raditi i Europska agencija za obranu želi surađivati na tome sa Europskom svemirskom agencijom i postoje još e, neke stvari koje su spomenute u izvješću gospodina Gelera, na primjer, tu je e, moramo imati na umu da Europska agencija za obranu može identificirati zajedničke potrebe na, vojnom, vojnom, na vojnom aspektu i e, moramo spostarati da konvergentnost bude puna, potpuna. A zadnji element koji želim citirati spomenuti, e, radili smo na e, pitanju zaštite suvereniteta država članica i postupku e, nacionalnog donošenja odluka bilo u nacionalnim parlamentima, ali također se moramo postaviti da postoji mogućnost zajedničke uporabe kapaciteta, zračnog zračni transportni model je dobar primjer onoga što se može učiniti da se ta pitanja pomire i prošire na druge oblasti. I e, zaključno želim reći, jer sam već vjerojatno dosta dugo govorila, dakle, mi smo se željeli e, baviti onim temeljnim pitanjima e, za evropsko pripremi sastanka Europskog vijeća obrane i to je ključno, dakle ovi ključni aspekti moraju biti e, objašnjeni konkretnim programima, konkretnim inicijativama, neki od njih još nisu privedeni kraju i mogu, kao što je rekao Mačej, e, biti, e, može se dati, može o tome raspravljati na sljedećem sastanku E, Europskog vijeća i postoje neke stvari koje moramo dakle riješiti jer to od nas očekuju naši sugrađani i e, operater bilo da se radi o šefovima tvrtki ili e, država i vlada. Hvala. Hvala Claude France. Ovo izlaganje bilo jako kompletno i nadam se da će biti brojnih e, reakcija. E, brojni su naši kolege koji su tražili da se jave za riječ. E, najprije ćemo dati riječ predstavnicima nacionalnih parlamenta. Sad ću najprije dati riječ Bogdanu Klišu, bivšem ministru obrane Poljske. Hvala vam. Želim naglasiti da je uloga parlamenta u ovom postupku prilaska Europskom vijeću prosincu vrlo značajna. Ovo je treći put da se nalazimo ovdje i raspravljamo o pitanjima koje su povezana sa našom obrambenom i sigurnosnom politikom. Nedavno sam pročitao neke važne dokumente od kojih izvajam jedno mišljenje. Ne postoji zajednička vizija o budućnosti vanjske sigurnosne politike. To je istaknula Lady Ashton u svom izvješću. To razumijem i to vrlo dobro. riječi, ne samo o izazovu za sljedeći sastanak vijeća. U prosincu već to će odrediti i naše djelovanje u budućnosti. Imam četiri primjedbe koje se tiču obrambene i sigurnosne politike, ali i naše vanjske politike. Prva se tiče integracije ovih dvaju politika. Sigurna sam da u budućnosti moramo imati dosljednu vanjsku politiku. Ona treba uzeti u obzir i naše sigurnosne interese Evropske unije u cijelini ne smije se bazirati na sigurnosnim interesima nekih ključnih zemalja članica, već treba uzeti u obzir zajedničke interese. Drugo, integracija naših instrumenta znači da je potreban sveobuhvatni pristup. To znači da političko vojni, politički vojni diplomatski instrumenti trebaju stvoriti širi pristup, odnosno sveobuhvatni pristup. Nam zabilježen je napredak u ovim politikama tijekom zadnjih godina. Imamo nekoliko primjera na raspolaganju. Kad je riječ o integraciji tu, tu je djelovanje Europske unije na afričkom rogu, međutim još se više toga može učiniti. Treća primjedba se tiče razvoja naših kapaciteta. Potrebna je daljna integracija u ovim, u ovim postupcima. Tu se mora jačati suradnja, bazirati se na postojećim tijelima i strukturama kao što je Europska agencija za obranu, naši planovi za razvoj kapaciteta, te naša strategija koja se tiče tehnologije i industrije. Ovo je sasvim drugo poglavlje, zato što bi se usklađivanje trebalo provesti na više razina. To je riječ i o programima udruživanja i dijeljenja odgovornosti, programima pametne obrane te savezništvima. Međutim, mislim da naglasak moramo staviti na naše kapacitete. Moja četvrta primjedba se odnosi na operaciju upravljanja rizikom moramo se više fokusirati na ovaj sektor prije svega zato što tamo postišemo uspjehe, oni su vidljivi i drugo zato što se suočavamo s krizama. Na primjer, zato je kriza u Maliju. Moramo potom provesti investicije u našim infrastrukturama koje se tiču vanjske i sigurnosne politike, ojačati kapacitete, potom promovirati više nacionalna rješenja. Već sam spomenuo udruživanje i dijeljenje. Te treće, tu je uloga borbenih skupina koja se treba preispitati i više nego što se to čini u izvješću naše visoke predstavnice. Da zaključim, želim reći da smo postigli velike uspjehe, međutim još mnogo toga moramo učiniti. Još smo daleko od dostizanja našeg punog potencijala u području sigurnosti i obrane te bi naša zajednička politika trebala pružiti više mogućnosti kada je riječ o zajedničkim koordinacijama, naročito boljoj vojnoj koordinaciji. U ovom kontekstu naš operativni centar treba biti shvaćen samo kao prvi korak ka našem zajedničkom centru za vođenje operacija. Za provedbu naše zajedničke obrambene sigurnosne politike nisu nam potrebna dodatna tijela, već dobra volja potreban je novi zamah kao onaj prije devet godina kada smo stvorili zajedničku evropsku strategiju i misiju oip Poruka za, za sastanak u prosincu treba biti daljnji razvoj naše zajedničke obrambene sigurnosne politike. Hvala Bogdan. Eli Vito je sljedeći govornik iz talijanskog parlamenta. Izvolite. Dobar dan, dragi kolege. Prije svega želim vam zahvaliti na promociji ovog susreta koja je još jedna prilika kako bismo valorizirali ulogu nacionalnih parlamenta te ulogu Europskog parlamenta. A se u pokušaj kako bi se odluke koje se donose u sklopu obrambene i sigurnosne politike bile što transparentnije. Kako smo rekli na sastanku u Vilniusu, Europska unija danas nije tek savez država, već zajednički zakonodavni sustav koji se temelji na dijeljenju nacionalnog suvereniteta i koji je okrenut ka promoviranju mira. Dakle, na nacionalnim parlamentima i na Europskom parlamentu je zadaća da donesu hrabrije odluke upravo u tom području. Iza toga se krije spoznaja da nije moguće imati zajedničku sigurnosnu politiku bez političke unije. Ova unija dakle predstavlja dodatni prelazak na taj put i u tom smislu trebamo raditi. E, Ujedinjena unija ima veće mogućnosti za afirmaciju. To, do toga nas može dovesti zajednička sinergija. Ishod sastanka vijeća u prosincu ovisi i o našim sposobnostima da raspravljamo o financijskim sredstvima, o razvoju naših kapaciteta kako na vojnom, tako i na civilnom sektoru. Moramo promovirati dobre industrijske sinergije koje će koristiti specifičnosti svake pojedine zemlje članice i koje će povećati razinu zajedničke sigurnosti. To će povećati i naš kredibilitet e, na globalnoj razini. Cilj je podjela resursa koji mogu omogućiti brzo djelovanje od strane Unije. Dakle, moramo raditi na podjeli resursa. Potrebno je ojačati ulogu Europske agencije za obranu i potrebno je promovirati industrijsku suradnju. To će usporiti usporavanje ulaganja u tom sektoru to je potrebno učiniti što je prije moguće i dati na to adekvatan politički odgovor. Na sastanku u Vilniusu je istaknuto da parlamenti trebaju potaknuti rasprave na temu sigurnosti razraditi projekte koji će povećati povjerenje građana te omogućiti razmjenu informacija. Preuzeli smo obaveze kako bismo razradili potrebne metode i upravo na tome trebamo nastaviti te s tim u vezi imam prijedloge. Kad je riječ o metodologijama, svaki nacionalni parlament treba elaborirati propise koji se tiču vlastite, vlastitih vlada kako bi usmjerili odluke pred sastanak vijeća. Mislim da je bilo dobro utvrditi neke zajedničke elemente, jedan zajednički nazivnik koji će postati neophodan dio propisa koji se trebaju usvojiti u svim nacionalnim parlamentima. Osim toga trebamo razraditi zajedničku komunikaciju, zajedničku strategiju komunikacije s građanima. Tu ćemo promovirati e, civilnu dimenziju zajedničke sigurnosne politike, te ćemo govoriti o strukturama čije e, je cilj prevencija rizika. Kada je riječ o Italiji, oba doma već mjesecima rade na toj strategiji i to u sklopu raznih aktivnosti čiji je cilj promovirati aktivnosti sastanka vijeća u prosincu. Ovih dana to je obuhvatilo i proces reforme vojnih struktura u našoj zemlji. S tim u vezi parlament će izraditi, izraditi obvezujuće mišljenje tijekom studenog. Osim toga trebamo potvrditi odluku vlade o nastavku financiranja međunarodnih mirovnih misija. Ove rasprave su vrlo e, važna prilika kako bismo skrenuli pažnju javnosti na evropske teme koje se tiču obrambene sigurnosne politike. Naime, Italija ima specifične odgovornosti u provođenju odluka koje će se donijeti u prosincu. Naime, naš semestar predsjedanja Europskom unijom će se dogoditi nakon europskih izbora tijekom e, osvježavanja europskih tijela, pa tako i Europske komisije i visokog predstavnika. Zato, nas, zato s pažnjom sudjelujem u današnjem sastanku. Želim vam ugodan rad. Merci Hvala lijepa. U ime Europskog parlamenta gospodin Galer, izvolite. Ja, vielen Dank. Hvala vam i hvala lijepa na ovoj prilici koju imamo sada nakon sastanka u Vilniusu da razgovaramo sa našim nacionalnim kolegama i to pravovremeno prije dakle, sastanka Europskog vijeća. Isto tako vam hvala na vrlo konkretnim e, komentarima, prije svega što je rekla gospođa Arnu, što se tiče konkretnih e, projekata. Iz toga je jasno vidljivo da postoje mnoge stvari koje svi trebamo, ali gdje isto tako je jasno da svako za sebe to ne može ili ne mora nužno i nabaviti i ostvariti. Stoga mislim da je vrlo važno da raspravimo i ta pitanja u kontekstu ovog sastanka Europskog vijeća jer to je ono područje oko kojeg se svi trebamo slagati kako bismo se mogli odmaknuti od tradicionalnih, e, nacionalnih i e, ekskluzivnih načina razmišljanja. Mislim da bi naši nacionalni kolege smo morali vršiti pritisak na svoje vlade da se izgrade nove strukture i to što se tiče e, promišljanja, dakle u okviru nacionalnih ministara za obranu i nacionalnih agencija za obranu, mislim da je to mjesto gdje je najteži problem dakle, kada se radi o tome da se razmišlja na europski način, razmišlja se na nacionalni način, ali se kad kad e, ne može razmišljati na dovoljno europski način. Imamo sada situaciju da imamo prevelike kapacitete u pojedinim područjima privrede, a s druge strane neke stvari uopće ne možemo ostvariti. Neke države uopće ne proizvode ništa, dakle one kupuju drugdje ono što im treba, a druge države pak pate od toga da dobivaju premalo naloga. Stoga je vrlo važno odaslati signale u okviru ovog sastanka što se tiče bolje suradnje na području privrede i da se i naša europska pravila koja imamo što se tiče standardizacije, certifikacije proizvoda, da tu ostvarimo određeni pomak kako bismo mogli više toga poduzeti zajedno. Moje pitanje bi bilo upućeno nacionalnim kolegama E, jesmo li svjesni toga da ne možemo tako nastaviti. I to ne samo, dakle, ne baš kod vas, nego kod pojedinih agencija gdje se nabavljaju alati. Jer jeste, jel mislite da se može vrbovati za takav novi pristup e, kako bismo mogli ostvariti one zadaće koje nam predstoje? Nadam se da će sastanak Europskog vijeća biti jedan povod za to i da ćemo onda u sklopu toga moći doći do zajedničkih e, rezultata. Hvala vam. Merci, je passe la parole. Hvala vam. Riječ predajem kolegi iz Portugala, gospodin Kalera. Izvolite. Hvala vam. Zahvaljujem vam na pozivu. Na pozivu koji ste nam uputili kako bismo sudjelovali na ovom sastanku. Mislim da je riječ o izvrsnoj inicijativi. Naime, svi smo zainteresirani za ove teme. Želio bih iznijeti tri primjedbe. Prije svega smatram da kada je riječ o zajedničkoj obrambenoj sigurnosnoj politici, da iza tega, iza toga treba postojati zajednička strategija. Međutim, ona datira iz 2003. Ona je doživjela reviziju 2008. Međutim, mislim da je potrebna radikalna promjena kako bi bila usmjerena prema ideji poput one prisutne u NATO, a to je stvaranje zajedničkog koncepta. Mislim da je to ključni element kako bismo došli do zbilja do ozbiljne zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Osim toga, smatram da mora postojati načelo zajedničke koordinacije. jer je trenutno prisutna velika fragmentacija. Znamo da postoje određene bilateralne sporazumi na području obrane između nekih zemalja, članica suradnja u pojedinim sektoru. Neke zemlje imaju pak međusobno različite ciljeve, a to je došlo do izražaja nekoliko situacija. Konkretno se to odnosi na Libiju, na Mali te na Siriju. Malo čas smo govorili o vidljivosti. Jučer sam posjetio izbjeglički kamp Sirijaca koji se nalazi u Turskoj. Mnogi od njih su mi postavili pitanje gdje je Europa? Znamo što se dogodilo s našim djelovanjem kada je riječ o Siriji. Vidjeli smo individualne pristupe kada je riječ o ovoj zemlji. To dokazuje fragmentaciju, razlikovanje u stajalištima. Mi smo imali zajedničku perspektivu, odnosno zajedničko djelovanje kada je riječ o krizi u Siriji. Dakle, ako govorimo o zajedničkoj obrambenoj sigurnosnoj politici, onda moramo govoriti o zajedničkim stajalištima. To je nešto od ključne važnosti kad je riječ o vanjskim i sigurnosnim politikama. Potreban je princip zajedničke koordinacije, jer postoje i dalje zemlje koje kada je u pitanju sigurnosna politika u koje izbjegavaju zajedničku koordinaciju. Naravno da su građani osjetljivi na ove teme. Prisjetimo se onoga što se dogodilo u Lampeduzi, što ima izravne veze sa situacijom na sjeveru Afrike, a naš pristup je u tom smislu dvojak. Postoje problemi ne samo sa izbjeglicama, već i sa sigurnosti za Europljane. Dakle, potrebna je veća koordinacija, veća fleksibilnost, a sve to je od ključnog značaja za zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. I na koncu, to je primjedba koja se tiče vojne industrije. Jasno je da ovdje treba postojati također za riječ o razvoju ove industrije. Tu moramo objediniti nekoliko sektora. Riječ je o jednom gospodarskom sektoru koja donosi rast, donosi radna mjesta. Moramo priznati da u tom smislu postoje dvije paralelne Europe. Po meni ne postoji vidljivost kada je riječ o zajedničkoj obrambenoj sigurnosnoj politici. Nasuprot tome vidim nam donošenje odluka na razini Eurogrupe kada je riječ o gospodarskim aktivnostima, financijama. Smjernice koje dolaze s njihove strane dovode do rezova proračuna, do promoviranja mjera štednja. Vidimo do čega nas je to dovelo. kada riječ o sigurnosnim politikama, o vojnoj industriji, tu isto vidimo različito djelovanje različitih zemalja članica. A kada govorimo o industrijskom razvoju, u to moramo uključiti i vojnu industriju. Moramo povezati različite gospodarske sektore, financijski sektor, te područja povezana s tim sektorima. Koliko ne, ne dođe do te konvergencije, onda ćemo i dalje imati izolirane slučajeve u pojedinim zemljama članicama. Vidjet ćemo da svatko donosi odluke za sebe. Naravno da ćemo i unutar nacionalnih e, proračuna imati proračune za vojsku. Međutim, koliko dođe do štednje, što ćemo postići? Hoćemo li postati zona sigurnosti? Visoka predstavnica će trebati pokrenuti određene procese i promovirati politiku koja će obuhvatiti upravo ove sve ove sektore. I sama komisija će morati razviti instrumente povezane sa proračunom za područje obrane. Hvala vam. <coughs> Hvala vam, dragi kolega. Morat ću primjenjivati pravila Europskog parlamenta što se tiče vremena za govor. Morat ću ograničiti javljanja za riječ, znači nećemo imati dovoljno vremena za odgovore, to bi bilo šteta, a i ne bismo imali dovoljno vremena da damo riječ svim onima koji su se javili za riječ. Dakle, molim vas da se pridržavate tri minute kao roka za vaše iz vaše javljanje. Gospodin Depika u ime Francuskog senata. Na tri minute, gospodine predsjedavajući. Dragi kolege, u tri minute ću dati pet primjedbi. Kao prvo, odluka da se obrana upiše na dnevni red sastanka Europskog vijeća, dakle čelnika države i vlada koji će se uskoro sastati, jest odlična stvar. Van Rompu je taj koji je to predložio, njemu treba za to čestitati i zahvaliti. A predlažem da je kolege da ne pričekamo opet pet godina kako bismo o tome ponovno raspravili. Kao drugo, trenutno smo svjedoci toga da se nacionalne obrambene snage urušavaju zbog gospodarske krize i posljedica gospodarske krize na proračune. Nacionalne vlade su mogle iskoristiti vlad, e, ekonomsku krizu kao mogućnost, kao potencijal za stvaranje jačih kapaciteta u području obrane, ali su to, tu priliku propustili. Također postoji nezanimanje državni, država članica za pit, e, europske javnosti, postoji nezanimanje država članica za ovo pitanje, a postoji veliko zanimanje europske javnosti. To znači da iz više razloga se smanjuje, smanjuje kapaciteti obrane. Europska javnost eh, vidi sve veće izvore zabrinutosti, a ono što zapravo stoji na putu svakom napretku u smjeru zajedničke europske obrane pitanje se može svesti na jednu riječ, a to je suverenost. Nacionalne države članice bi radije potpuno ostavile ovaj koncept europske obrane nego se odrekli svoje suverenosti. Također, postoji potreba za bijelom knjigom Europske komisije, postoji e, potreba za europskom temelj, temeljom za tehnologiju ulaganja, ali dok ne svedemo sve to na europsku razinu, nećemo imati na to rješenje. Dakle, nedostaje nam jedan posrednik koji bi mogao posredovati između tih različitih interesa i zbog toga neće biti europske e, obrambene politike bez Europe, sasvim kratko rečeno. Također, ako želimo unaprijediti europsku obranu, onda moramo se pozabaviti pitanjem kako svladati ovaj problem suverenosti. Moji dragi kolege, Francuski senat je izradio izvješće koje je bio e, namjerno kratak i to e, u srpnju pod nazivom Kako završiti sa europskom politikom obrane i stvoriti pravu europsku obranu. Imam nekoliko primjeraka ovdje e, sa, sa mnom koje vam mogu staviti na raspolaganje, pa i čak na engleskom. Vidite da sve činimo kako bismo mogli jasno dati do znanja što mislimo. Koje su naše preporuke? Pa mi smatramo da treba uspostaviti europsku skupinu obrane sa onima koji to žele i koji to mogu, a unutar kojeg više se neće primjenjivati pravilo jednoglasnosti. Tako bi Europa mogla tako je Europa činila isto u svim ostalim pitanjima za Schengen, za granice, za euro i tako će isto moći ostvariti napredak što se tiče europske obrane. To je naše mišljenje. To će se možda nekima činiti e, sanjadanjem, no kao što je to rekao Steve Jobs, oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet su i oni koji to stvarno mogu učiniti, a mi želimo promijeniti Europu što se tiče pitanja obrane. Hvala vam na vaše pažnje. Hvala. Vidim da su, sam vam dao da govorite tri minute i pol, umjesto tri minute, to će možda neki smatrati malo neumjesnim, zato što dolaze iz Francuske, no mislim da ono što ste htjeli reći je zaslužilo mrvicu više vremena, a e, što se tiče ovog izvješća Francuskog senata, to je stvarno jedno dobro štivo, a e, kad, kad se prva rečenica tog izvješća stavlja u jedan nepojan kontekst što se tiče cijelog izvješća. Sada slijedi zastupnica Kopa, ona je izvjestiteljica što se tiče zajedničke obrambene i sigurnosne politike koja će na idućoj plenarnoj sjednici predložiti, predstaviti izvješće Europskog parlamenta koji će tako biti predočen prije sastanka Europskog vijeća. Hvala vam, ovo je vrlo pravovremena rasprava i vrlo je važno to što imamo mogućnost raspravljati sa nacionalnim parlamentima, jer se unutar nacionalnih parlamenta vode prave rasprave o zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici i tamo je to raspravi mjesto. U ovom domu imamo vrlo visoka očekivanja. To je teška rasprava, pa i unutar Europskog parlamenta, jer se radi o Europi koja prolazi kroz najteže razdoblje sa velikim rezovima u proračunima, posebice na području obrane. Stoga nam je potrebno mnogo angažmana kako bismo radili za zajedničku e, europsku e, obranu i sigurnost. Imamo visoku razinu e, ambicioznosti, iako je kad kad poruka koju dobijemo iz različitih glavnih gradova država članica ne baš optimistična. Radili smo na vrlo konstruktivan način sa komisijom i sa uredom visoke predstavnice i sa uredom vijeća. Ta poruka je bila optimistična, pa i ako ne uvijek u skladu sa našom razinom e, ambicija. Europska unija se nalazi na jednom raskrižu i sada se treba odgovoriti na pitanje želimo li biti globalni igrač, globalni e, doprinositelj sigurnosti ili želimo i dalje imati ovu trenutnu ulogu na području sigurnosti i obrane. Mislim da smo mi svi čvrsto uvjereni što se tiče sigurnosti vanjske politike da je, nam je potrebna veća koordinacija, izgradnja povjerenja i mislim da je to zapravo najteža točka. Još neke primjedbe. Treba nam strategija komunikacija. Idemo na sastanak u prosinac i čak i na nekim drugim forumima ovdje u parlamentu, nacionalnim parlamentima unutar odbora i u, drugim tijelima u kojih raspravljamo obranu, nemamo vidljivost koja nam je potrebna za to pitanje, a to je europska rasprava koja je jako povezana sa sigurnošću naših građana. I stoga mi smatramo da se to mora isto tako nalaziti na dnevnom redu izborne kampanje za Europski parlament. Kao drugo, znamo da ne možemo biti uvijek svugdje istovremeno. Imamo dakle ove različite okoline, kopneni prostor, zrakoplovni prostor i tako dalje. No moramo dakle donijeti odluke koje nisu uvijek lagane i nisu uvijek jednostavne. Treća točka i drago nam je što smo u izvješću visoke predstavnice vidjeli da se stavlja naglasak na pomorsku sigurnost i na sigurnost granica. To je vrlo bitno zato što je to upravo što se odvija u pravom trenutku i tu moramo jako stavljati naglasak čak i nakon e, sastanka u prosincu. Zatim, kao četvrto, imamo potencijal iz ugovora iz Lisabona, ne stavljamo dovoljno naglasak na to. Oni koji žele ići dalje u ovom području bi to trebali i moći, a ostali ne bi smjeli im stajati na putu. Dakle, provesti ugovor, sve ono što se tiče peska, i skrenuti s tim dalje. Zatim kao peto, borbene skupine. skupine. To je velika rasprava, postoje rješenja, postoje opcije kojim bismo mogli taj sustav osposobiti, učiniti ga učinkovitim i opremiti ga za e, sposobnost brzog odgovora, ali za to nam treba rasprava i to otvorena rasprava. I zatim, e, kao zadnje, NATO. 22 države članica od 28 država članica su članice NATO saveza. Dakle, ne postoji tu nikakav konflikt. Moramo pokušati surađivati i naći zajedničke odgovore. Moj zaključak bi bio sastanak Europskog vijeća u procesu ne smije biti kraj, to mora biti početak jednog procesa gdje ćemo svi mi, Europski parlament, ali i nacionalni parlamenti, biti angažirani i raditi vrlo blisko zajedno. Hvala vam, imamo male poteškoće da se držimo ovog e, roka za govore, morat ću biti sve stroži. Gospodin Lacroix iz Belgijskog doma zastupnika. Hvala vam gospodine predsjedavajući. U ime Belgijskog e, doma zastupnika želim vam zahvaliti što sam nas pozvali na ovo i želim reći da e, smo isto tako donijeli jednu rezoluciju što se tiče budućnosti belgijske vojske unutar europskog okvira, pa pozivam sve kolege da naprave to isto ja sam primijetio isto tako veliki izvrstan rad Francuskog senata i na tome im zahvaljujem. Želim e, dati više primjedbi što se tiče kratkoročnog i dugoročnih projekata. Govorili ste o e, besplatnim letjelicama i opskrbi govorimo o zraku. Mi imamo jednu veliku zabrinutost, a to je to što moramo obnoviti naše zrakopove F-35, a to je nešto što je dosta nemoguće što se tiče naših proračuna. Dakle, jasno ste naglasili da moramo imati proračunsku podlogu za ono što moramo poduzeti. Dakle, tu ne smije biti manjkevi, a ako kupimo e, zrakoplave, zrakopove F-35, a ne one koje ste nam vi predložili, koji su dakle skuplji, bojimo se da nećemo uopće moći tu e, ostvariti ono što želimo. Gdje smo danas što se tiče situacije sa europskom e, sigurnosnom i obrambenom politikom? Moramo imati europski borbeni zrakoplov. Moramo imati e, temelje za novi uspjeh i na tom području kao što smo to imali i na području Airbusa. Isto tako moji kolege su s pravom naglasili da kao parlamentarni zastupnik e, s ljevice želim izistirati na jednom pojmu koji nisam čuo u vašim izlaganjima niti u tekstu koji sam doduše vrlo brzo samo pregledao, a to je humanitarni karakter intervencija, dakle europskih intervencija što se tiče područja sigurnosti. To je nešto što je svojstveno našom, našoj obrambenoj politici i kao osoba s, sa ljevog spektra želim se vratiti na to pitanje. Mi smo specijalizirani na ponovnu izgradnju e, država nakon sukoba i sličnih pitanja, a ne vidim nikakav projekt, a mislim da bi takav projekt bio vrlo bitan u ovom okviru, dakle neki projekt s kojim bismo stvorili flotu e, plovila sa bolničkom oprebom koji bi mogao se nalaziti kraj konfliktnih zona, mislim na primjer e, sada na na pitanja e, Sirije, Libanona. Dakle, time bismo isto tako stvorili dodatno povjerenje e, kod naših građana, ako stavimo naglasak na humanitarno pitanje, dakle oni se slažu da e, isto tako stvarimo naše geostrateške interese, ali žele isto tako da se u tom smislu e, pobrinemo i o građanima drugih država. Mogu bih vas e, čak i pohvaliti, hvala vam na vašoj disciplini što se tiče roka za govor, samo da dam jednu primjedbu što se tiče ovih e, plovila s bolničkom opremom i to područje, mislim da se to nalazi e, na jednom mjestu u priopćenju komisije, dakle ta mogućnost da pribavimo vlastite kapacitete, europske kapacitete po tom pitanju i mislim da su tamo i ova plovila s bolničkom opremom sadržana. Sada predajem riječ kolegi Božinoviću, hrvatskom kolegu koji nema nikakvu izliku zato što je bio tu kod nas već i prije ovih izbora za europske zastupnike. Izvolite. Uh, uh, uh, Hvala vam. Drago mi je na ovim naporima, na tome što ste danas organizirali ovaj sastanak. Želim naglasiti da je to vrlo važno strateško pitanje, ne samo za budućnost europske obrane, već i za budućnost Europske unije kao takve. Također smatram da je iznimno važno da se ova rasprava održava sa širokim spektrom dionika, da se uključe e, političari iz svih država članica. Hrvatska je tek nedavno postala dijelom tih e, rasprava, no pitanja koji se danas postavljamo su, u svakom smislu povezana s, našom, s mojom zemljom, zato što smo mi već nekoliko godina e, članica NATO saveza kao europska e, država, mi dakle smo si prisvojili isto tako ta ista pitanja. Pred nama predstoji dvostruki izazov. Kao prvo, postoji određeno nezadovoljstvo sa razinom tehnološke opreme naših oružanih snaga, a s druge strane, postoji samo nekolicina onih koji bi bili spremni poduprijeti e, široku nabavu vojne oprave u ovo vrijeme, iako je to zapravo potrebno. Zbog mnogih razloga je Europska unija vrlo korisna na tom području kako bismo mogli dobro raditi u okviru država članica. Od svake države članice se očekuje da provede niz europskih standarda. Te prilagodbe impliciraju i neke, neke nacionalne propise. Dakle, veća potrošnja s jedne strane znači da se to čini na štetu nekih drugih rashoda, a ponajprije se to odnosi na rashod za obradu, obranu. Vidimo da postoji dosta velika međustavna povezanost provedbe tih e, europskih politika što se tiče financijskog spektra. To može dovesti do kontroverznih pitanja, a na europskoj razini se bolje razumije koji su zapravo naši prioriteti što se tiče zajedničke obrambene politike, obrambene industrije i analize našeg zajedničke potrebe za sigurnošću. Dakle, drugim riječima, ne samo iz političkih razloga, nego ako e, to tako kažemo i zbog financijske strane, će biti sve teže odvojiti obranu od drugih politika e, s Europske unije. Zbog toga želim u ovom, u ovom javnom reći, reći da sam duboko uvjeren da zajednička produbljena europska obrana je sigurna potreba, a isto tako treba zabilježiti da manje potrošnje nije samo, manja potrošnja nije samo posljedica gospodarske krize, već i zbog toga što ne postoje e, prijetnje zapravo našim državama članicama, to je veliki napredak što se tiče europske integracije. Hvala vam gospodin Kovaks u ime Mađarske. Uh, uh, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim vam zahvaliti što ste nam nas pozvali, dakle ime odbora za vanjske poslove i pododbora za sigurnost i obranu, što ste pozvali nacionalna parlamenta na ovu raspravu i bilo bi mi draže da vidim dakle, zastupnike svih država članica ovdje jer je to pitanje od ključnog značaja i isto tako ključan trenutak, dakle tik nadomak sastanka Europskog vijeća krajem godine. Mislim da većina osoba koji su zastupljeni ovdje znaju da postoji mnoga pitanja oko kojih demokratska oporba i trenutna vlada Mađarske imaju različita mišljenja. No, mogu vas uvjeriti da što se tiče dugoročne budućnosti Mađarske, da se tu svi slažemo. Dakle, i e, vlada i demokratska oporba, svi se slažemo da je naša budućnost u euroatlantskom e, e, udruživanju, u NATO savezu i u Europskoj uniji. Mislim da kako bih bio kratak, ću samo sada naglasiti preporuke koje mi slijedimo. Prva je ta da NATO savez i vodeća uloga SAD-a u NATO da je to nešto što jamči sigurnost Europe te isto tako i sigurnost Mađarske. No, Europa uključujući ne članice NATO saveza bi trebale također preuzeti tu ulogu, preuzeti e, ono što im predstoji na području sigurnosti našeg kontinenta. Kao drugo, što se tiče globalne uloge NATO saveza i globalne uloge Europske unije, koja je sve jača i jača, mi se zalažemo za pravednu i učinkovitu raspodjelu odgovornosti u ravnoteži sa kapacitetima i sa potencijalima te dvije organizacije. Jer one bi sigurno trebale imati sve dostatne vojne mogućnosti kako bi e, mogli intervenirati u uloženim sukobima, dok e, Europska unija ima mogućnost isto tako spriječiti konflikte i doprinijeti e, izgradnje nakon konflikta i pomirenju. Kao teče, obrana je sigurno mnogo složenija nego sami, sama potrošnja i rashodi na sigurnost i obranu. Zajednička sigurnosna obrana politika kao i zajednička obrana mogu biti poduprijeti i e, nizom drugih mjera na indirektan način, na primjer pomoću naše susjedne politike, naše politike prema susjednim regijama, poput e, politike prema e, ostalim zemljama na sredozemlju i istočnog partnerstva, zato što su sigurnost i stabilnost u susjedstvu dio sigurnosti i stabilizacije našeg kontinenta. Tek je nedavno arapsko proljeće jasno upravo to pokazalo i mislim da to moramo uzeti u obzir kada e, raspravljamo o istočnom partnerstvu i kada imamo kontakte sa drugim važnim regijama. Važnost vladavine prava, demokracije, održavanja demokratskog e, pokreta su vrlo važni organski elementi naše sigurnosti. Mislim da je to e, lekcija koju smo mogli naučiti i koju trebamo naučiti iz Europskog poljeća. A na kraju krajeva želim pozvati Europsku uniju da Europski parlament da vrši pritisak na Europsko vijeće u prosincu i želim isto tako zamoliti nacionalne parlamente da vrše pritisak na nacionalne vlade kako bismo promovirali e, daljnju integraciju na području sigurnosti i obrane. Hvala vam. Hvala, vrlo kratko predat ću e, riječ sada našoj kolegici Ani Gomeš u ime Europskog parlamenta. Uh, uh, u ovom kontekstu krize i e, štednje i rezova u proračunima Europske unije, moramo govoriti o obrani industrijskoj, o industriji, e, obrambenoj industriji. U tom kontekstu bi željela da Europsko vijeće donese odluku da odbaci e, smanjenja u e, nabavci za obranu, jer je to način da se poveća e, korupcija u nacionalnoj obrani. To je jedini način da djeluje, da se djeluje na europski način e, i racionalno. Nemam puno e, očekivanja, odnosno ne nadam, ne očekujem baš da će to biti ostvareno, no na sljedećem sastanku nadam se da će se revidirati financiranje zajedničke sigurnosne i obrambene politike, jer to e, predstavlja veliki teret na države koje daju svoj doprinos tom proračunu i zato, na primjer, imamo te e, probleme koje imamo u Maliju. Isto tako bih očekivala da se pomorska, pomorski aspekt zajedničke i obrambene politike e, promijeni da dobije jasan kontekst. Vidimo što se dešava u e, Gvineskoj zaljevu, e, vidimo tamo terorističke mreže, vidimo na sredozemlju što se dešava, tamo gdje nam je potrebna jasna i funkcionalna obalna straža i artikuliran rad država članica i isto tako e, proširenje e, Panamskog kanala 2015. godine. To će nam dati velike gospodarske pogodnosti, ali tu postoji veliki problem i rizici. Dakle, moramo imati pomorsku dimenziju zajedničke sigurnosne obrambene politike i e, rad na našim granicama. Što se Libije tiče, tu se radi i o europskoj isto toliko koliko i o libijskoj sigurnosti, jer trenutni CSD pi ne može e, djelovati ukoliko e, se ne pređe na konkretnu misiju zajedničke sigurnosne i obrambene politike i, da, i ako se ne pomogne e, libijskoj vojsci politici, ne može se ništa napraviti ukoliko se ne bude radilo na reformi sigurnosnog sektora. Države članice su politikom određenog broja njih to obstruirale kako bi s ciljem da bi samo promovirale od prodaje svoje, e, svoje obrambene industrije i to je jako ozbiljno pitanje i na tom polju se mora djelovati. Što se e, Sirije tiče, rješenje političke prirode i mislim da države članice samo produžavaju rat. Samo bih želio spomenuti e, jer je gdje sam čula da se o tome govorilo, humanitarnu bazu, dakle, na, e, temelj međunarodnog humanitarnog pro, prava i e, države prava postoji, i moramo paziti što se radi s dronovima i kibernetičkoj sigurnosti. Europsko vijeće se mora e, separirati od, odnosno razdvojiti od ostalih saveznika i da mora se poštovati temeljna ljudska prava. Hvala, gospodin Pisko, predsjednik Portugala ima riječ. Hvala predsjedniče. Želim postaviti određen broj e, pitanja. Dakle, kada je riječ o sastanku vijeća u prosincu. Možda to nije predviđeno, možda ta pitanja nisu na dnevnom redu, ali mi se čine neizbježna jer se odnose na način na koji će Europska unija financirati i razvijati informatičke i komunikacijske sustave u oblasti sigurnosti koji su od temeljnog značaja za da se zajamči strateška ravnoteža i da se zaštiti naša suverenost i prava naših sugrađana. Na određeni način e, ranjivosti Europe su stavljene su jasno iznesene. Znamo da postoje problemi e, prisluškivanja, špioniranja i želio bih znati što se na tom polju dešava, odnosno što se dešava na polju kibernetičke sigurnosti. Da li je Europska unija e, uzela razmatranje mogućnost e, stvaranja zajedničke strategije kojom će se jamčiti naša suverenost. Da li Europska unija raspolaže mogućnostima mhm stvaranja određenih e, centara posvećenih e, kibernetičkoj sigurnosti, e, nedavna otkrića u vezi s prisluškivanjem predstavljaju određenu zabrinutost glede ranjivosti naših sustava informiranja naši tehnološki, znanstveni, vojni interesi su nešto što mora na adekvatan način biti zaštićeni protiv odnosno od špioniranja, bilo da se radi tu o špioniranja od strane Sjedinjenih američkih država, ali i od drugih država koje na sličan način djeluju, sličan način kao i SAD. Dakle, to sve predstavlja veliki niz problema i stvara situacije koje su jako zabrinjavajuće, još više zabrinjavajuće od onih koje su nam sada poznate. Hvala. Sada gospodin Landsbergis eh, u ime Europskog parlamenta. Hvala predsjedniče. Ovdje je došlo do nekoliko važnih eh, elemenata i ima jedno konkretno pitanje koje se odnose na stalnu suradnju koju je, koju je potrebno održavati s NATO-om i eventualno stvaranje e, koalicije onih koji su voljni da se radi na e, solidaran način o zaštiti demokracije Europske unije da se udruže policijske i vojne snage kako bi se spriječila agresija bilo koje vrste. Nekada je to E, korišteno da se zaštite jasni vitalni interesi, uobičajeni pristup ponekad e, određene akcije imaju za cilj da se spriječi stvaranje tih koalicija država članica koje žele stupiti u takvu koaliciju i napredovati to Rusiji i Kini omogućava da e, imaju veliki utjecaj e, glede sigurnosnih e, pitanja na svijetu. Danas neki smatraju da ništa neće biti moguće bez nas. Naravno tu su Kina i Rusija s jedne strane, države članice Europske unije E, i koalicija država e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike u koaliciji koje mogu ukoliko to žele napredovati zajedno, ali da li to znači da će biti dodatno, dodatna strategija treba vidjeti da li se može djelovati bez e, odobrenja Rusije, vidjeti da li će to biti legalno ili ne. Dobro, primijenio sam da e, je malo pitanja postavljano e, od strane naših e, govornika. Gospodin Lacroix je dao postavio konkretno pitanje. Evo sad ću dati našim kolegama riječ, dakle ravnatelju instituta Europske unije za pitanje za strateška pitanja koji će možda napraviti određenu sintezu, barem ću ga zamoliti da nam iznese tu percepciju onoga što se može očekivati u budućnosti, a za kraj ću dati riječ e, gospođi Kloz François Arnu i Mačiju Popovskom koji će dati određene, određene odgovore. Izvolite gospodine Misiroli. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da moja uloga ovdje nije da iznesem dodatno izlaganje na kraju ovog zasjedanja, već da pokušam e, iznijeti jednu sintezu današnje rasprave i rasprave do koje je došlo na drugim zasjedanjima na kojima sam mogao sudjelovati. Dakle, to su rasprave koje su održavane i u ovom ovdje domu, a i u drugim nacionalnim parlamentima koji su me zamolili da interveniram kod njih. A sada ću preći na engleski jezik. Spravo mi je rečeno da je odluka predsjednika Van Rompoja da se održi u prosincu rasprava o obrani, da je to bila određena svojevrsna oklada, da je to rizik bio i mislim da e, u svjetlu rasprave koju smo e, imali da, je, da se, da se da se taj rizik isplatio, jer ukoliko uporedite e, razinu te rasprave na e, sigurnosna i obrambena pitanja u Europi još prije nekoliko mjeseci unazad i vidite što je rečeno, proizvedeno, objavljeno u zadnjih nekoliko mjeseci pa do sad, već postoji velika razlika u, napretku. Dakle, postoji velik, visoka razlika na konvergentnosti, konsenzusa, sve to do toga se došlo i u Europskom parlamentu i u nacionalnim parlamentima i e, na odborima, odnosno među stručnjacima. Postoji konsenzus o procjeni opće situacije i e, raspon između e, sve većih izazova koji su pred Europskom unijom i sve slabijih e, unutarnjih resursa, dakle sve manjih e, proračunskih resursa, ali i političkih resursa što se tiče kohezije i spremnosti Europske unije, odnosno država članica Europske unije da na tome rade. I ukoliko pomno razmotrite ono što su rekle i institucije i neovisni think tankovi i istraživački centri, ja mislim da se tu radi o jako realističnoj procjeni onoga što se može ostvariti u prosincu, a i poslije toga postoji e, jasna procjena stanja stvari, e, održivih, e, odnosno resursa i, i želje naših sugrađana. I to je već nešto na čemu možemo dalje nadograđivati i raditi. Naravno, nećemo sad pogađati i nagađati o čemu, e, koji će biti zaključci e, sastanka vijeća u prosincu, a u svakom slučaju ono što je do napravljeno nam omogućuje da predvidimo da će doći do pozitivnog ishoda. I to je ta poruka koju trebamo e, uveliko prenijeti našim čelnicima. No, poslije jedna stvar koju želim iznijeti, riječ je o konsenzusu i konvergenciji. Dakle, tu su određene nijanse o tome kako brzo i kako daleko europljani mogu i se koordinirati svoj rad e, u sektoru obrane, no ona spona koja nedostaje jeste sudjelovanje naših sugrađana u ovoj raspravi, ali ja se baš i ne slažem s tim da su naši sugrađani strastveno sudjelovali u ovoj raspravi. E, mediji možda jesu donekle, ali ako pogledate e, ispitivanje e, javnog mnjenja zadnjih nekoliko mjeseci, tu, je zaprepašujuće ono što se može vidjeti, a to je da s jedne strane postoji veliki popis izvora nesigurnosti, barem, barem e, izvora zabrinutosti koje, kako ih percipiraju naši sugrađani, a oni za koje, smo mi, za koje se mi zabrinjavamo, dakle vojni, e, koji se odnose na vojni aspekt, kod njih su na zadnjem mjestu. Dakle, tu je, tu je određeni raskorak, veliki raskorak između onoga što mi percipiramo i oni. A e, pitanje sigurnosti, da, Dakle, to je prvi element. A drugi element je da su europljani sve više zadnjih nekoliko godina odgovarali pozitivno kada ih se pita da li žele još zajedničke e, e, zajedničkog djelovanja e, gled, na razne Europske unije glede rješavanja kriza, gospodarskih, političkih i sigurnosnih pitanja diljem Europe i svijeta, ali stalno odgovaraju negativno kada ih se pita da li su spremni i da li se slažu s tim da se povećaju resursi. I to je još jedna karika koja nedostaje u ovome svemu. I moramo osvijestiti da je tu, da tu počiva dio problema. Nije dakle točno da e, naši sugrađani nisu uopće zainteresirani za sigurnost i za ono što se dešava e, u Europi i u svijetu. Evo kada je riječ o krizi u, Siriji, oni su jako emotivno e, reagirali na to, ali možda su, su odgovori koje bi oni željeli od naših političkih lidera, drugi od onih koji su spremni, politički lideri da, dakle drugim riječima određen broj parlamenta je glasovao protiv vojne intervencije i možda to e, predstavlja i, i, i, i dominantnu, e, dominantno raspoloženje u naših europskih sugrađana, možda predstavlja određeni zamor e, svim intervencijama od zadnjih 12 godina i dojam da vojne intervencije ne rješavaju nužno probleme tamo gdje dolazi do tih vojnih intervencija i dakle to nam ukazuje na to gdje moramo dodatno raditi, bilo da se radi o zakonodavcima, tenkovima i drugim e, dionicima. Dakle, u svakom slučaju moramo e, se više zalagati e, kod naših sugrađana o koristi ovoga o čemu mi danas razgovaramo, danas i i, i drugdje. Dakle, treba osnažiti našu sigurnost i brojne su stvari koje koje je Catherine Ashton predstavila kao gospodarska pitanja i svjetske pitanja o svjetskoj sigurnosti i o svijetu u kojem živimo i koji želimo poboljšati. Dakle, u svakom slučaju to je sve veća karakteristika tih svih situacija je sve dodatna nesigurnost, nestabilnost i ovo je nešto što moramo osnažiti. I tu postoji jedan proces koji moramo pokrenuti. I Europska unija je u biti jako dobra u pokretanju takvih e, inicijativa za razliku od drugih e, e, institucija. Dakle, pokretanje e, nekih, e, nekih e, operacija i pokretanje i primjena. I to je onaj zadnji dio inicijative koja je potrebna i koju, na kojoj možemo poraditi u zadnjih nekoliko tjedana prije samita u prosincu, dakle raditi kod, raditi s našim sugrađanima objasniti im racionalno i kontinuirano što e, se od toga svega može e, dobiti. Razne institucije i agencije su to već ovdje iznijele, postoji još jedna šira rasprava, kako to osnažiti i mislim da mi svi trebamo zajedno raditi e, na tome kako bi ova godina Europske obrane bila jako plodna i kako bi se osnažila uloga Europske unije. Eto, na tome ću stati. Hvala. Hvala vam. Ovo je bilo jako e, sintetično, hvala. Claude Hans, želite li odgovoriti možda na nekoliko konkretnih e, pitanja koja su postavljena i reći nešto, e, dati jednu opću, jedan opći zaključak. Najprije hvala Arno. Najprije želim reći da su konkretna polja spomenuta od strane nekolicine vas i to su elementi koje treba svakako prenijeti šefovima država i vlada i to, je, to svakako već nalazi u izvješću Catherine Ashton. Dakle, tu se radi o pomorskoj sigurnosti, kao što je rekla gospođa Gomeš i zastupnica Kopa. E, riječ je bilo i o sanitarnim brodovima koji također brodovima bolnicama o kojima treba raz, raspravljati u Europskoj agenciji za obranu napravili smo e, dakle jedan projekt između mornarica koje mogu ne samo e, stupiti, kretati se po istom polju već i zajedno djelovati i mi smo spremni da e, tu pomorsku sigurnost spojimo s radom komisije koja radi na općenitijem polju sigurnosti, pomorske sigurnosti. Gospodin Geller je također spomenuo certifikaciju i standardizaciju. Mislim da se tu radi o stvarno jako važnom pitanju i koji usprkos tehničkom eh, aspektu eh, predstavlja i političke probleme i sigurno će i to doći do šefa država i vlada i mi kao Europska agencija za obranu spremni smo e, pružiti određene, određene rješenja za to. Nešto nije spomenuto do sada, to je pitanje energetike. Vi ste puno govorili o kibernetičkoj sigurnosti. Europska agencija za obranu nudi određena rješenja, ali svjesni smo u potpunosti da se tu radi samo o doprinosu e, puno šire raspravi e, glede kibernetičke sigurnosti. E, još par riječi o NATO-u i želim ovom prigodom odgovoriti gospodinu Klišu. Naravno, e, tu se radi, to je, e, suradnja sa NATO-om je od ključnog značaja. Postoji permanentna suradnja sa SED-om o svim temama o kojima se raspravlja i svem onome što se tiče udruživanja i dijeljenja i pametne obrane. Dakle, tu se ne radi o onoj raspodjeli koja koji je spomenuo jedan drugi govornik e, između čisto vojnog s jedne strane u NATO-u i e, e, drugome u Europskoj uniji. Ne, neki su se zalagali za to u Europskoj agenciji, bilo da se radi o besplatnim letjelicama ili opskrbi gorivom u zraku. Mi, mi, mi na francuskom ne koristimo izraz dron u svakom slučaju. Dakle, dobro je da se uvidi da postoji određeni interes da se zajedno e, ta europska sinergija pojača i podsjećam da su to kapaciteti koji se, se razvija koristeći sredstva zajedničke sigurnosne obrambene politike, ali to su sredstva, konkretno sredstva e, država članica koje, koje stavljaju ta sredstva na raspolaganje Europskoj uniji u, u konkretnim situacijama. Gospodin je postoje pitanje o e, zrakoplovima. Istina je da imamo tri e, zrakoplova plusa američke zrakoplove. Dakle, u Europskoj uniji postoji dakle, utrka između Gripena, Eurofightera i e, Rafala i isto tako jučer je odnesena, donesena odluka o F-16, a sutra o F-35. Dakle da, mi e, kao agencija, Europska agencija za obranu smo napravili jednu studiju o, o budućim e, zrakoplovnim sustavima i tu se raspravlja o tome i e, vidjet ćemo što će na političkoj razini odlučiti države članice. Moja osobna želja jeste da na kraju dođe do jednakog pristupa kao i što se tiče dronova, Dakle, tu postoje opreme koje se kupuju i što ih više stavimo, e, mogućimo zajedničku njihovu uporabu, to je bolje, a s druge strane istovremeno treba raditi e, na e, budućim programima i na razvoju europskih programa u budućnosti. Što se tiče pitanja o toj euroskupini o e, gospodina Delpika i e, strukturirane stalne suradnje, dopustite da vam iznesem jednu primjedbu koju ste već čuli do duše, a to je da je uloga manjih država članica pozitivna stvar u zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici i Finska, na primjer, što se tiče e, pomorskog e, nadzora e, Irska, Austrija postaju lideri u određenim e, stvarima nizozemska koja je, govorim dakle i o zemljama srednje veličine, dakle Irska je lider u opskrbi gorivom zraku. Dakle, kad govorim i, manje i srednje i veće države će imati istu ulogu i tu imamo još određenu maržu kako bi E, velike države e, se postarale e, za, za obučavanje i to je ono što se očekuje od tih najvećih zemalja. Jedino pod tim uvjetom ćemo legitimno preći na novi korak, jer moći će na taj način djelovati na najbolji način e, i manje države u pitanjima kao što je opskrba gorivom u zraku i aerospasijalnom programima. To rade američke države, radile su i kažu da i mi Europska država moramo preuzeti svoj dio tereta i zaključno ću reći da e, se i u oblasti industrije e, isto radi. Čula sam da, da se govori da postoje dvije e, različite Europe, ona Europa koja raspolaže velikom industrijom, nacionalnom industrijom, a oni drugi koji imaju malu industriju, srednje i male, mala poduzeća. E, no, sve je to dosta dualno i moramo naći određena rješenja, jer Offset je nešto što je ilegalno. Moramo naći rješenje da i srednja i mala poduzeća i novi akteri nađu svoje mjesto u opskrbnom lancu u zajedničkim programima i da e, se dodatno više podrže ovi e, koji su novi akteri u sektoru obrane i to vrijedi za srednje mala poduzeća i ja mislim da, da to možemo očekivati od Europskog e, e, vijeća da se omogući svakome da nađe svoje mjesto u onome što se zove zajednička sigurnosna i obrambena politika. Hvala. Velika hvala kod Hons. Dajem riječ Mačeju Popovskom za kraj. Ova rasprava je vrlo jasno pokazala da se rasprava, da se zajednička upravljena i sigurnosna politika moraju uzeti u obzir u širem kontekstu. Naročito to kada govorimo o gospodarskim i financijskim politikama. Zato je važno da se čelnici država i vlada sve više uključuju u raspravu. Čitajući izvješće visokog predstavnika, shvatili ste da ona nije predložila stvaranje novih struktura ili preuzimanje novih odgovornosti. To je bio njezin izbor. Ne želimo proširivati područje svojih kompetencija. Trebamo promovirati konvergenciju, mislim da je to pravi izraz. Potrebno je zajedničko razmišljati i djelovati u Europi, kako u razvoju kapaciteta, tako i u nacionalnom planiranju. To je spomenuo gospodin Galer. Postoji referenca na to u izvješću Catherine Ashton. Ne želimo stvarati evropsko tijelo koje će biti nadležno za planiranje obrane, to će ostati na razini nacionalnih država, već moramo povezati razmišljanje o evropskoj obrani sa donošenjem odluka o kapacitetima. Slažem se sa gospodinom Klihom da je riječ o politikama koje se odnose na sveobuhvatni pristup. Riječ je o vrlo važnim instrumentima koji su na raspolaganju Europskoj uniji zajedno sa razvojnim politikama, diplomatskim e, odnosima i da to trebamo tako gledati. Ostaju izazovi kada je riječ o zajedničkom nastupu, o zajedničkom shvaćanju tu se zazivala nova zajednička strategija. Mislim da ono što nam treba proces razmišljanja, promišljanja o našoj ulozi u svijetu. I to bi nas možda moglo dovesti do usvajanja novog pristupa. Međutim, s druge strane, tu su nove prijetnje koje su kritične i koje javnost zamjećuje. Spomenuli ste pomorsku sigurnost, čiji je tužan simbol postala upravo Lampedusa. Koncentriranje nove, nove prijetnje je i način na koji promoviramo, odnosno prikazujemo javnosti zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku kada je riječ o konkretnim pitanjima i upotrebi kapaciteta u humanitarne svrhe, pa to ću preokrenuti i reći da možemo koristiti vojne kapacitete u humanitarne svrhe. To smo učinili u prošlosti, mislim da je najbolji primjer pomorska operacija Atalanta koja je počela kao program davanja hrane u Somaliji. Upravo radimo stratešku reviziju te operacije. Financiranje operacije, pitanje gospođe Gomez. Malo smo o tome već raspravljali. Nema konsenzusa među zemljama članicama kada je riječ o stvaranju nekog dodatnog fonda a s druge strane izradit ćemo novu reviziju mehanizma Atena, te će to biti nova prilika da vidimo kako se financiraju vojne operacije, ali ne smijemo zaboraviti civilnu dimenziju zajedničke obrambene i sigurnosne politike. O tome danas nismo raspravljali, ali na to postoji referenca u izvješću koja upućuje da, trebamo, da se trebamo pozabaviti korijenima četvrte generacije civilne obrambene sigurnosne politike. Siguran sam da ste upoznati sa situacijom s kojom se susrećemo u Libiji ili u Afričkom rogu. Kibernetička sigurnost. Europska unija već ima strategiju u tom području koja je usvojena ranije ove godine. Prvo smo imali komunikaciju od strane visokog predstavnika i komisije, potom potporu vijeća u lipnju. Strategija je lansirana usporedno sa zakonodavnim prijedlogom Europske komisije koje se tiče direktive o sigurnosti mreže, mreža i na tome se još uvijek radi. Da potom pitanje o potencijalu govora iz Lisabona. već smo o tome razgovarali sa zemljama članicama, međutim nema dovoljno ambicija za korištenje neiskorištenog potencijala kada je riječ o dodatnoj suradnji, to je pokušano 2011. i 2012. Mislim da moramo prihvatiti činjenicu da ovdje ne postižemo potreban konsenzus. I konačno kada je riječ o komunikaciji, naravno ona je važna. Međutim, brojna su pitanja ovdje tiču nacionalne suverenosti, na to ste se pozvali u svojim istupima danas. To je izazov za sve nas, ne samo za visokog predstavnika ili komisiju ili Europsku agenciju za obranu, već i za nacionalne parlamente. Svi se moramo obratiti svojim biračima i prenijeti im poruku da je sigurnosna politika i obrana politika da su važne. <clears throat> Hvala vam. Mislim da su ovi prilozi bili vrlo ekstenzivni, vrlo detaljni. Zahvaljujem vam što ste došli sve do nas radi ovog sastanka. Naravno da ćemo s mnogo pažnje pratiti ove zadnje razvoje prije sastanka pa i sam sastanak. Imamo priliku e, ponovno se naći na sastanku e, između parlamenta početkom travnja pod predsjedništvom Grčke i imat ćemo tada sigurno priliku komentirati rezultate tog sastanka jer se nadamo da će biti rezultata iako su svi rekli da će to biti tek početak jednog procesa praćenje i provođenje e, dugoročno će biti sigurno važnije od e, samih napora. Bitno je da postoji tu i podrška za to. To su i kolege iz nacionalnih parlamenta naglasili. Bitno je da to nije samo sastanak prije sljedećeg sastanka za pet godina, već da se stvarno na redovit način ostvari napredak i da se ostvari jedna veća brzina budući da imamo ove razne krize koje su pred našim vratima. Hvala vam na svim vašim e, komentarima, na našim panelistima. Njima zahvaljujem još jednom, a zahvaljujem i vama što ste dakle došli k nama. Mogu vam priopćiti da imamo bife ručak za sudionike ovog sastanka nakon e, samog sastanka. Hvala vam na vašoj suradnji.